Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Poštovani kolege, dame i gospodo. Toplo bih pozdravio kandidata za povjerenika za svemir i turizam i želim mu sve najbolje tijekom ove rasprave. Svrha ovog saslušanja je da se parlament da se parlamentu pruži prilika e, testirati kompetenciju, predanost Europi i e, osobnu sposobnost kandidata za povjerenika. E, uz to također trebamo uzeti u obzir njegovo poznavanje teme, komunikacijske sposobnosti i buduće polje odgovornosti. Zastupnici odbora ITRE također sudjeluju u ovom saslušanje jer imaju pitanje za kandidata za svemirsku politiku, tako da je i odbor za industriju, istraživanje i energiju prisutan. Gospodin Šefčević već je odgovorio na pismeni upitnik i njegovi odgovori su na raspolaganju na svim jezicima i na njima smo mu zahvalni. Dati ću riječ no, je kandidatu, no prije toga nekoliko samo komentara o ovom saslušanju. Vodit ćemo se načelom ping-ponga, odnosno pitanja nakon kojih odmah slijede odgovori. Imamo e, dva kruga pitanja i odgovora. Najprije će reći imati koordinatori od kojih će svaki imati pet minuta na raspolaganju odnosno svaki, svako pitanje i odgovor će imati 5 minuta, a nakon toga zastupnici gdje će svaki odgovor i pitanje trajati 3 minute. Imat ćemo sat koji nam odbrojava vrijeme i e, zapamtimo, e, imamo vrlo ograničeno vrijeme, vrijeme će se prikazivati na monitoru i e, ugasit ću vam mikrofon ukoliko se nećete držati vremena, isto vrijedi i za kandidata, tako da vas sve molim da se držite E, dodijeljenog vremena. U prvom krugu pitanja koordinatori će dakle imati ukupno 5 minuta, postavljat će pitanje od maksimalno 2 minute, a povjerenik će odmah nakon toga davati odgovor u preostalom vremenu. Njegov odgovor, dakle, ne bi trebao trajati u ovakvom slučaju duže od 3 minute, ukupno 5, tako da imate to na umu što je duže vaše pitanje, to će manje vremena imati povjerenik za davanje odgovora. Dakle, sažetost je suština mudrosti toga ćemo se držati. Tako da ukoliko niste iskoristili svo vrijeme primjerice sa jednim pitanjem i odgovorom, imat ćete priliku za dodatno pitanje na koje će se odmah odgovoriti. E, dodatno pitanje bi naravno trebalo biti samo vezano uz temu prvog pitanja. Ne može se raditi o potpuno drugačijoj temi, no ukoliko bude, e, ja ću kao predsjedatelj morati prekinuti takvo dodatno pitanje koordinatore. U drugom krugu imat ćemo tri minute za redovne članove odbora e, za ukupno pitanje i odgovor. Dakle, još jednom imajte na umu da što je kraće vaše pitanje, to će više vremena na raspolaganju imati kandidat za povjerenika kako bi na njega odgovorio. U drugom ću krugu dozvoliti samo dodatna pitanja ukoliko preostane barem jedna minuta od tri minute koje imate na raspolaganju. I zaključno, još bih samo rekao da imamo prijevod na sve službene jezike. Svi govornici, dakle, mogu govoriti na svom materinjem jeziku i upućivati pitanje povjereniku koji može odgovoriti na svom. E, molim vas još jednom imajte na umu prevoditelje, nemojte biti prebrzi, tako da ono što kažete se može lijepo i u potpunosti prevesti. Cijelo saslušanje emitira se uživo na web stranicama parlamenta i kasnije će biti na raspolaganju za download kao video snimka. E, možete nam se također e, obratiti preko Twittera i pratiti što se ovdje događa. Dakle, nakon ovih svih praktičnih napomena e, da bih riječ kandidatu za povjerenika, gospodinu Marašu Ševčeviću, mm, kako bi nam mogao dati jedan uvod od e, maksimalno 15 minuta. Jako nam je drago što ste ovdje s nama, gospodine. E, molim vas, obratite nam se vezano uz budućnost mobilnosti u Europi, jer ukoliko želimo da Europa e, sraste zajedno, moramo imati mobilnost i tako nešto, tako